s e, poimenično otvaram glasanje. Has everyone voted? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dalje, izvješće Boni. Pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sljedeće izvješće je izvješće gospođe Jimenez Peseril. Otvaram pojmenično glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Hvala vam. Sljedeće izvješće drugo, gospođa Jimenez Peserel. Ponovno otvoram pojmenično glasovanje. Ako su svi glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sljedeće drugo izvješće gospodina Bonija. Otvaram e, glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvojeno. Prelazimo na izvješće gospodina Novakova. Otvaram pojmenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada izvješće gospođe Rozijer. Otvaram poimenično glasovanje. Ako su svi glasovali, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Hvala vam, dragi kolege. Sada dajem riječ ukratko gospođi Rozier da kaže nekoliko riječi nakon glasovanja. Hvala. Hvala predsjednice. Prije svega bih htjela zahvaliti svim kolegama koji su doprinijeli usvajanju ovoga izvješća. E, zajedno smo jako lijepo surađivali u ovim proteklim tjednima i nadam se da Europska komisija će brzo dati zaključke na ovo izvješće i predložiti ga predložiti u svojoj strategiji za unutarnje tržište legislativnu rezoluciju. A sada glasamo o izvješću, izvješću gospođe Mahalove, amantman 8, tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 11. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 1. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 5. Za. Protiv. Odbija se. Amandman 6. Tko je za? Protiv. Odbija se. Zapravo nisam pitala tko je suzdržan, ispričavam se. Amandman 2. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Ako su svi glasovali, zatvoren glasovanje. Odbijeno. Amandman 7. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. A sada glasamo o predlogu komisije. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. A sada poimenično glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasovanje. Dragi kolege, rezolucija je usvojena. A sada prelazimo na izvješće gospodina Gejera. Otvaram glasovanje poimenično. Ako su svi glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala vam. Sada prelazimo na izvješće e, Rubik. Glasanje poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sljedeće izvješće je izvješće gospođe Bane. E, jedinstveno glasovanje poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala vam lijepa. Sljedeće izvješće gospođe Teo Karus. Imamo stavak 28 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Mislim da ćemo to provjeriti. Otvaram glasovanje za provjeru o dijelu 2. Ako su svi sada glasovali, ja zatvaram glasovanje. Da, usvaja se. Hvala vam lijepa. A sada glasovanje o rezoluciji. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala vam lijepa kolege. Time smo završili današnje glas.